dragi kolegice i kolege. Prije no što dolazimo do e, glasanja imam jednu izjavu. Kao što se sjećate na plenarnom zasjetanju 11. svibnja predsjednik je odredio sankciju za gospodina Sinadinosa zbog neprihvatljivih primjedbi o turskom narodu za vrijeme plenarne sjednice u Ožujku. U ponedjeljak 6. lipnja je predsjedništvo razmatralo priziv gospodina Sinadinosa i jednoglasno potvrdilo odluku predsjednika da se za gospodina Sinadinosa primjeni kazna oduzimanja dnevnice za razdoblje od 10 dana. Odluka je proslijeđena dotičnom zastupniku. E, time dolazimo do glasovanja.